Liebe Kolleginnen kolegice i kolege, ovog tjedna sam imao tu čast njenu ekscelenciju gospođu Amaltku Bazi sresti. Ona je predsjednica parlamenta Ujedinjenih Arapskih Emirata. I danas je kod nas, danas je gošća Europskog parlamenta i htjela sam vam, cijenjena kolegice isto zahvaliti. Vi kao predsjednica parlamenta u jednoj muslimanskoj državi, vi ste jasno rekli da duboko osuđujete terorističke napade u Briselu i položili ste vijenac na mjesto onih krvavih napada u Briselu. Na tome vam, cijenjena kolegice, želim iskreno zahvaliti. A sada imam javljanje za uz poslovniku gospodina Webera, zastupnika Webera. Ja se želim pozvati na član 186 i 11.1 našeg poslovnika i podsjetiti vas da je već prekjučer ovdje u Briselu održana e, minuta šutnje za žrtve terorizma, kao što smo im i sada odali počest, i mislimo na te žrtve. To, toga je došlo na inicijativu Tereze Jimenez iz mog kluba zastupnika. A ideja te minute šutnje je bila da se istodobno jedan da se to događa istodobno kada je jedan manifestacija e, udružene ljevice u parlamentu na koju je bio pozvan jedan bivši terorist, jedan osuđeni bivši terorist. Dakle, jedan osuđeni bivši terorist je došao u klub zastupnika od Goja i tu je govorio. Prema tome, klub zastupnika Europske pučanske stranke traži da se to istraži. U smislu i u zaštitu uspomena na žrtve mislimo da je to velika provokacija kada sada u ovom trenutku jedan bivši terorist, osuđeni bivši terorist dolazi u Evropski parlament i ovdje govori. Pogotovo što smo prije nekoliko, tako rekuć, prije nekoliko dana ovdje na našem kućnom pragu doživjeli takve krvave napade i tako smo osjetili terorizam. Prema tome, još jedan da mi to ne želimo tolerirati. Europski parlament stoji za slobodu, demokraciju i toleranciju i zbog toga nećemo podnositi takve stvari. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Hvala gospodine Weber. I mi smo uzeli na znanje vašu izjavu. Vi ste članak 186 stavak 2 uzeli kao pravnu osnovu za vaše javljanje i za vaš prigovor i to moramo tako prihvatiti. Međutim, dame i gospodo, kolegice i kolege, sada ne možemo ni u kom slučaju o tome raspravljati iz jednostavnog razloga što to nije stvar plenarnog zasjedanja. Imam puno razumijevanja, dobio sam puno, puno dopisa u vezi te iste stvari, međutim, jedno individualno javljanje na tu temu neće se ni za vrijeme ne mogu dakle se dogoditi ovdje zbog pravilnika kojeg imamo. Dakle, ako nemamo vrlo, vrlo teških kazneno-pravnih situacija koje su zemlje članice prijavile, osim u tim situacijama mi ne možemo o tome voditi raspravu. Jednostavno nismo za to nadležni. Bez obzira na broj individualnih poziva i javljanja. To je jednostavno tako, ali moje razumijevanje imate i sada pojedini članovi pojedinih klubova zastupnika imaju pravo sami odlučiti da li će takve osobe pozvati u parlament ili neće u svoj klub zastupnika. Međutim, imamo konferenciju predsjednika klubova zastupnika i predsjedništvo ovog visokog doma, to su tijela kojima se trebaju dostaviti, dostaviti takve žalbe. A sada ću samo još riječ daći vama, gospođo Cimer, jer ćete vi govoriti u ime kluba zastupnika koji je pozvao tu osobu. Prema tome samo vama i nikom više rasprava o tome ne spada u plenarno zasjedanje. Izvolite, gospođo Cimer, vi imate riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja isto neću ovdje nikakvu raspravu otvarati, samo želim objasniti dvije stvari. Kao prvo, mi se svi zajedno stojimo rame uz rame u borbi protiv terorizma. Točka. Drugo, međutim mora postojati mogućnost da ljudi koji se svjesno odlučili krenuti jednim mirovnim procesom, taj proces i aktivno vode. I da njih u demokratsku raspravu ovog parlamenta moramo prihvatiti. Mi ih moramo involvirati u našu demokratsku raspravu. Jer su odlučili se ići tim putem. Hvala. Frau, Frau Kollegin. Gospođo kolegice. Ja, Frau Kollegin. Gospođo kolegice Jimenez. Jimenez, ja. Gospođo kolegice Jimenez, sigurno imamo razumijevanje za vaše stanje, za vašu situaciju, za vaše uzbuđenje. Međutim, ostajem sada pri tome. Mi ćemo se tom, tu temu prepustiti nadležnim organima, tijelima koje su za to nadležne, nećemo više o tom. Protokol i zapisnik, dakle, sa prošlog sastanka stoje na raspolaganju. Ima li tko šta protiv ili možemo... Imate li prigovora protiv E, zapisnika našeg plenarnog zasjedanja od 14.4. koji su vam na raspolaganju. Nemate prigovora, dobro.